Dear colleagues, uh, ladies and gentlemen, we would like to start the tourism uh, trunk committee, the tourist task force. Uh. Drage kolege, počinjemo sa sastankom uh, današnjeg, uh, današnjim sastankom odbora TRAN. Um, današnji, uh, naš predsjednik um, Predsjednica me zamolila da predsjedam današnjim sastankom. E, želio bih e, zahvaliti mnogim dionicima iz e, turističkih organizacija, zatim predstavnicima komisije koji su ovdje. Imamo, oni imaju vrlo snažan tim koji rade s nama zajedno na ovim pitanjima, a poslijepodne ćemo imati posebnog gosta iz UNVTO-a, Agencije Ujedinjenih naroda za turizam. Prije svega, želio bih dati E, riječ, odnosno otvoriti temu e, godine turizma između Europske unije i Kine. E, gospodinu Tomekiju bi htio dati riječ, on će govoriti u ime glavne uprave za rast. I ako sam dobro shvatio, vi ćete nas obavijestiti o turističkoj godini Europska unija Kina, to jest godini turizma. Znam da bi e, mnogi zastupnici željeli govoriti o toj temi i ja bih nešto želio reći, ali najprije ćemo dati riječ vama, dakle predstavnik e, glavne uprave Growth. Poštovani predsjedatelji, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, ovo je sjajna prilika da vam nešto kažemo o tome kakva je trenutačna situacija vezana za godinu turizma između Europske unije i Kina. govorit ću vam nešto o fazi provedbe u kojoj, smo trenutačno i reći ću vam općenito nešto o trenutačnoj situaciji. mi imamo snažne gospodarske veze, Europska unija i Kina. Kina Eh, je najveći uvoznik u Europsku uniju, a kada je riječ o izvozu iz Europske unije, ona je za nas na drugom mjestu. Dakle, mi želimo intensificirati i osnažiti naše razmjene i upravo je zato premijer Liki i predsjednik Juncker upravo su zato oni željeli raditi i na osnaživanju ljudskih veza između Europske unije i Kine i stoga su se dogovorili da će ovu godinu proglasiti godinom turizma. Dakle, Ova ta je godina jako dobra i za naše bilateralne odnose, ali i za postizanje zajedničkih ciljeva. Mi želimo povećati međusobno razumijevanje između europskog i kineskog naroda, dakle radimo na toj ljudskoj dimenziji. Dalje, željeli bismo potaknuti više Kineza da posjete Europu i vice versa. Želimo upoznati naše tradicije i kulturu, dakle postoji ta kulturalna dimenzija. I treći cilj je poticati prilike za ulaganje, poticati ulaganje između Europske unije i Kine, dakle to je ekonomska dimenzija. Mi također imamo specifične ciljeve. Mi želimo promicati održivi turizam. Željeli bismo upoznati kineske turiste sa manje poznatim destinacijama, a ne samo onima koje već poznaju ili koje su već posjetili. Želimo da posjete veći dio Europske unije nego što je to prije bio slučaj. Željeli bismo također e, povećati e, prilike za ulaganje za našu industriju i zato radimo sa kineskim vlastima na uklanjanju preostalih prepreka za kineske tvrtke koje žele e, poslovati u Europi i također e, želimo stvoriti uvjete za daljnje pregovore vezane za olakšavanje e, sustava viza između Europske unije i Kine. E, također, e, u tijeku ove godine, dakle godine turizma, imat ćemo čitav niz aktivnosti. E, pomoći ćemo pružateljima turističkih usluga da se prilagode kineskom tržištu. Također ćemo putem interneta razmjenjivati najbolje prakse. Ja vas pozivam da posjetite internetsku stranicu ove godine turizma između Europske unije i Kine. Dakle, određeni količine materijala već je pripremljena. Zatim otvaramo prilike za partner, za stvarivanje partnerstva između Europske unije i Kine. Mi ćemo organizirati poslovne događanja koja će se, e, dakle, različite događanja koja ćemo koncentrirati na turističkim sajmovima, a sve je to pripremljeno u okviru pilot projekta na kojem je radio Europski parlament. Također smo ponosni što možemo naglasiti da, da su neki od ovih sajmova odlučili Europsku uniju pozvati kao počasnog gosta sajma. To će biti u Makao, u e, Rujnu e, i još na nekoliko mjesta u Kini. E, također želimo prezentirati evropsku prirodnu baštinu, kulturnu baštinu i suvremenu kulturu. Tako da ćemo imati inicijative zajedničke platforme za promociju ovih dimenzija Evropske unije i tu platformu će uspostaviti Evropske, European Travel Commission, odnosno Evropska komisija za putovanje. Također želimo promicati destinaciju Europe u, Kinu, u Kini. Želimo da kineski turisti budu svjesni i da upoznaju mnoge tematske itinerere i rute koje Europska unija može ponuditi. I napokon, ali ne manje važno, lokalne vlasti potičemo da organiziraju događanja koje će zbližiti kinesku zajednicu i europsku zajednicu. To Neki su od neki od vas su već sudjelovali na događanju 26. veljače. A također, neki od evropskih monumenata bit će osvjetljeni u nekoliko navrata crvenim svjetlom koja je boja Kine i to je sve u kontekstu događanja koje organiziramo, a s druge strane monumenti u Kini bit će osvjetljeni plavim svjetlom, dakle bojom Evropske unije. Dakle, željeli bismo dobiti rezultate. Imamo ciljeve koji su brojčano izraženi. Nadamo se da ćemo dobiti 200 novih partnerskih sporazima između europskih poduzeća i kineskih poduzeća. Također se nadamo da će se za 10% povećati broj kineskih posjetitelja, dakle 10% u odnosu na trenutačni trend i nadamo se da će to rasti iz godine u godinu. To znači da ćemo imati barem jednu milijardu eura više u europskom gospodarstvu zahvaljujući turističkim vezama. E, naravno, sve to činimo poštujući lokalno gospodarstvo i održivost. Moramo voditi računa da turizam uzima u obzir ove elemente. Dakle, dame i gospode, mi naporno radimo na ostvarivanju ciljeva koje smo si zadali i jako nam je važna E, suradnja između država članica, regija i industrije kako bismo ostvarili ciljeve. Naravno, računamo i na podršku Europskog parlamenta. To je od ključne važnosti za provedbu godine turizma između Europske unije i Kine 2018. Hvala. Hvala lijepo. Nakon što smo čuli komisiju, sada bih zamolio kolege da se jave ukoliko to žele. Ako imate mišljenje ili komentare vezano za godinu turizma Evropska unija Kina. Claudia Montero. Muito obrigada. Agradecer aqui a apresentação. Hvala lijepo. Hvala vam na, na ovoj prezentaciji. prioriteta i ciljeva koje ste usvojili i koje provodite kako biste promicali godinu turizma. A to će za Evropsku uniju biti i godina promicanja kulturno, kulturne baštine. iznijeli ste tri, četiri komentara koje su mi bila jako zanimljiva. Voljela bih znati sljedeće. Na koji način ćete konkretno provoditi akcije radi ostvarivanja ovih ciljeva? Dakle, kako će to konkretno e, izgledati? Vi ste govorili malo prije o održivom turizmu i o promicanju održivog turizma. Koje konkretne akcije, koje konkretna događanja namjeravate provoditi upravo u području održivosti? I to naravno kako bismo promicali čitavu Europu. Europu u Kini. ali istovremeno vodeći će račune da se očuvaju i jedinstveni karakter svakog od aktera i usluga i tradicija i tako dalje. I naravno kada je riječ o Europskoj uniji, tu je riječ o svakoj pojedinoj regiji. zatim zanimaju me ciljevi i konkretne akcije promicanja. Zatim ste govorili o tome kako je važno olakšati postupak izdavanja vize. Znamo da je u tom području situacija nekako došla, zapravo smo u, u slijepoj ulici. komisija je predvidjela izvjesno otvaranje prema Kini u tom smislu, ali to se nije dogodilo. Postoje problemi sigurnosti, postoje čitav niz izazova sa kojima se suočavamo u Europi, zbog kojih izdavanje viza nije baš jako dobro funkcioniralo. Dakle, kada je riječ o olakšavanju izdavanja vize, kako stojimo, možete li nam nešto više o tome reći? I napokon, predvidjeli ste i povećanje broja kineskih posjetitelja u Europi. No, konkretno, što činimo kako bismo povećali, što mi konkretno činimo kako bismo povećali broj kineskih turista u Europi? I kada je riječ o Europi, na koje ste se regije fokusirali? I što zapravo, na što ste se fokusirali? Želite li promovirati Europu jedinstveno kao proizvod ili pojedine regije? Eto, to me zanima. Evo, u svakom slučaju zahvaljujemo novoj inicijativi. jer e, odnosi e, koje imamo sa Kinom su e, jako stari, drevni. Dakle, povijest Kine mm, je povijest Kine je utjecala i na povijest Portugala. Dakle, Portugal i Kina imaju historijske veze. Približavanje, bilo da se radi o ekonomskom približavanju ili kulturalnom približavanju, je jako važno. Jako je važno približavati kulturi kako bismo se suočili s izazovima sa kojima se naša društva moraju suočavati. I u tom, u tom svjetlu bilo bi dobro ostvariti najbolje moguće odnose. Hvala lijepa, Klaudija. A sada bih htio dati riječ samome sebi. I ja ću govoriti na mađarskom jeziku. Možda ćete me razumjeti a ako nećete onda možete koristiti prijevod. Hvala, drage kolege, prije tri godine iznio sam prijedlog. Prijedlog um, um, vezan za uh, upravo turističke odnose između Europske unije i Kine. Zbog čega sam to predložio? Zato što ja mislim da je Europa zaspala. U mnogim područjima mi, Evropljani, nismo dovoljno svjesni i nismo dovoljno budni kako bismo shvatili da kinesko društvo i kineska ekonomija mogu biti izrazito značajni ako ih sagledavamo u okviru suradnje u nadolazećim godinama. Godina turizma je godina u kojoj će biti jako puno protokolarnih događanja i ovdje u parlamentu, ali i u drugim institucijama i na drugim razinama. Bit će i e, pojedinih susreta, individualnih susreta među poduzećima, između poduzeća i potrošača. Međutim, nije to ono što će promijeniti odnose u području turizma između Europske unije i e, Kine. Naime, jako je važno da u tijeku ove godine e, privučemo pažnju na nekoliko elemenata. E, prije svega, Donositelji odluka, kreatori politika i svi mi trebali bismo početi razmišljati tako reći na kineski način. Zahvaljujući radu komisije i zahvaljujući radu Europske komisije za turizam, krajem veljače, evo sada možemo krajem veljače, možemo reći kako godina turizma između Europske unije i Kine postaje na neki način opipljiva. Osjećamo da se nešto događa, ali e, to nije zbog toga, zbog otvaranja godine u Veneciji, ne. Već e, zato što e, profesionalne institucije, to je stručne institucije i ostale dionici počinju se zanimati za ovu temu. Dakle, tijekom kineske nove godine Naime, za, za, nakon kineske nove godine kinezi imaju tjedan dana praznika i u tijeku tih e, tjedan dana kineski turizam značajno raste. Naime, kinezi putuju u najrazličitije krajeve svijeta. I kinezi koji putuju naravno troše i koriste usluge na mjestima na koja putuju. Dakle, postoji masa turista iz Kine, radi se o srednjoj klasi, i jedan mali dio te mase dolazi u Europu. I zato je jako važno da razmislimo o tome. I u ovoj dvorani mi smo smo, mi smo se u više navrata osvrnuli na pitanje masovnog turizmu, turizma. Ako zapitate građane Barcelone ili Venecije, a, Žele li oni da tijekom ljeta imaju šest puta više kineskih turista u odnosu na prethodne godine? Reći će naravno, ne hvala, nema više mjesta. Mi u Europskom parlamentu i Europska komisija kao dvije europske institucije, mi moramo razmišljati na europskoj razini i trebamo vidjeti je li mogu li lokalni akteri profitirati dodatno od tog kineskog turizma? Treba razmisliti u kojem trenutku možemo osigurati prihvat tog velikog broja kineskih turista. To zacelo nije na vrhuncu sezone i e, to sigurno nije na onim mjestima e, koje su na vrhuncu sezone i ovako i onako prenapučena. Ja inače putujem u Kinu svaki mjesec. Jako dobro poznajem e, udruženja i turističke organizacije u Kini. I moram vam reći e, da e, neki kinezi, da ima zapravo dosta, e, ima dosta kineza koji ne poznaju neke od najpoznatijih europskih destinacija. Ako pitate kineze, oni će vam reći da poznaju evo nekoliko, pet, šest, sedam gradova koji su najpopularniji u Europi i da su upravo to gradovi i mjesta na koje, na koje odlaze većina kineskih turista. Dakle, venecijanski ili španjolski turistički uredi trebali bi predložiti kineskim turistima da odlaze u Prag ili u Budimpeštu, te da posjete, na primjer, Finske kako bi doživjeli čudesa finske prirode. Dakle, mi moramo razmišljati na europski način, na europskoj razini. I treba vidjeti je li moguće provesti te promidžbene kampanje je, je li moguće pokrenuti jednu europsku turističku strategiju koja bi se protegla na 12 mjeseci u godini i koja bi pokrila cjelokupan europski prostor? Na taj način bismo bolje rasporedili turiste, između ostaloga i kineske turiste, unutar Europske unije. dakle europski turistički uredi i Europska komisija i Europski parlament trebali bi se pozabaviti ovim pitanjem, drage kolege. Neću sada e, iskoristiti e, sve ovo vrijeme koje nam je dodijeljeno, za koje imamo za ovu raspravu, neću ga ja sam iskoristiti. U svakom slučaju ja vas pozivam da sutra nazočite konferenciji, velikoj konferenciji na kojoj će govoriti predsjednik eh, parlamenta. Gospodin Tajani će otvoriti tu konferenciju i događanje. Tu će biti stotine kolega, stručnjaka, kreatora politika i donositelja odluka iz Kine, predstavnika evropskih turističkih organizacija i udruženja. Dakle, ja se nadam da ćete biti prisutni kako bismo nešto više saznali i možda dobili odgovore na neko od ovih pitanja. Evo to je sve što sam želio reći i zaključno mi kao političari Nije nam dovoljan blok od 30 minuta da bismo se pozabavili ovim pitanjem. Nakon ove godine turizma EU unije i Kine moramo nastaviti razmišljati o tome kako je moguće kako pomoći turističkim akterima vezano za ova pitanja. Mogli bismo sličnu bilateralnu godinu organizirati sa Indijom. I zaključno, kineske kolege i ja razmišljali smo na sljedeći način Mislim da bismo i mi trebali razmišljati kako se približiti kineskoj kulturi u Europi. Zapravo cijelo vrijeme samo razmišljamo jednosmjerno, razmišljamo o dolasku kineskih turista u Europu, zapravo bismo trebali razmišljati i kako a, poteknuti Europljane da otkriju Kinu. Evo gospodin Van den Kamp sad ima riječ. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Ja se slažem s vašim oduševljenjem. Turistička povezanost između Kine i Europe je predivna, da tako kažem. I želim zahvaliti gospodinu Peltomakiju, nadam se da izgovaram dobro njegovo ime, na njegovom izlaganju. Imam dva pitanja. Klaudija se već usvrnula na vize, na to pitanje. Rado bih čuo nešto toma, o tome. Što je sada s time? Je li ta priča s vizama završena? Funkcionira li to? I koje će biti posljedice Brexita? Znači li to sada da ćemo imati odvojenu proceduru za Kineze kada putuju u tu zemlju? I osim toga, pitam se ima li uopće dovoljno hotela imali dovoljno ljudi koji znaju govoriti kineski jezik, imali dovoljno kineskih restorana, jer naravno da oni ne mogu cijelo vrijeme jesti pomfrit sa majonezom kada dođu kod nas. Dakle, rado bih čuo nešto o tim praktičnim idejama. Imamo 700 milijuna kineza koji sada spadaju u srednju klasu i tu može doći do problema s kapacitetom. Ja sam isto tako predsjednik izaslanstva za odnose sa Kinom. I tu se uvijek iznova pojavljuje isti pojam, a to je recipročnost, uzajamnost obih strana. To je nešto što kinezi ne svačaju uvijek jednako kao i mi. Dakle, to pitanje uzajamnosti, to je nešto čemu vezi bih htio pripitati gospodina Peltomakija, kako mi kao europski poduzetnici imamo zapravo tu mogućnosti da ostvarimo jednake prilike da možemo poslati naše umirovljenike u Peking i drugdje i da oni onda imaju jednake mogućnosti što se tiče smještaja i recimo hrane kao i kinezi kod nas. Dakle, to pitanje uzajamnosti u tom sektoru je nešto gdje još postoje neke manjkavosti mene zanima nešto više o tome jer ja sam izuzemac i rado bih isto tako mogao zarađivati na ovaj način novac u Kini. Hvala vam. Hvala vam, gospodin Luiš Izvolite. Hvala vam. Naravno da je ovo vrlo važno što ste upravo rekli gospodine eh, Van Kampe. Na to bih se ja osvrnula na tu uzajamnost. Politika koju smo vidjeli da ju imamo s Kinom, sada se doista razvila, ostvarila, a znamo i da je jedan sjevernoamerički političar otišao potražiti pomoć u Kinu. Dakle, znamo da je ta država vrlo važna kada se radi e, o našem gospodarstvu, ali istina je da ne postoji uzajamnost. Kinezi dolazili raditi ovdje, stvaraju eh, poduzeća. Molim govornika da isključi mikrofon. Eh, imamo i velike dućane u Madridu. Gdje imamo velik broj kupaca iz Kine. I to održava kupovnu snagu, kupovnu moć bogatih Kineza. Sjećam se kada sam u jednom trenutku u svom životu otišao u Kinu, kada su se tamo odvijale olimpijske igre. I poruka koju smo dobili je bila ta da bi su trebali pričekati da određeni dijelovi Kine krenu konačno kročiti tim putem blagostanja. Dakle, zanimljivo hoćemo li uspjeti privući baš sve, ne vjerujem. Oni čak i blokiraju internet, ne smijemo zaboraviti na to tijekom zadnjeg sastanka kongresa Kineske umjetničke stranke su onemogućili korištenje interneta. Dakle, trebamo imati na umu i te činjenice i stvarnosti i trebamo očekivati i uzajomnost s njihove strane. Mi im olakšavamo stvari zato što smo otvoreni čitavom svijetu, otvoreni smo za sve one koji dolaze na legitiman, legitiman način u Europu i misle da je to korisno za njihove interese, ali trebamo vidjeti koji su interesi Kine u Europi. Isto tako danas ne mogu još svi putovati kamo god žele u Kini. Trebamo dakle da imati dobre prijateljske odnose u redu, ali također bi kao europljani trebali moći na socioekonomski način raditi u Kini. Dakle, ne bismo trebali se bojati te riječi uzajamnosti. Uzajamnost je potrebna, mi Evropljani to želimo. Mi želimo to kad god odlazimo u Kinu, kada nam to mogućuje, financijska situacija i želimo isto tako sudjelovati u razvoju međunarodne i globalne trgovine. Ja želim istinske odnose, a ne cinične odnose. Stoga si trebamo postaviti to pitanje što se tiče te simbioze i uzajamnosti između te dvije strane. Hvala. Moram vam reći da nije bilo jednostavno ući u Sjedinjene države, da je to bilo teže nego u Kinu. Dakle, ne radi se tu samo o Kini kada govorimo o takvoj situaciji ali naravno da je to pitanje vrlo važno. Imamo li drugih pitanja? Preporuka ne. Onda bih e, zamolio gospodina Peltomekija da nam odgovori. Thank you, Mr. Chair, and, uh, very briefly, I think... Hvala vam gospodine predsjedavajući, vrlo kratko nekoliko točaka vezano ono što je spomenuto. Kao prvo je onoga što je rekla Klaudija Mortero, mislim da sam pokušala prikazati e, kakvim vrstama aktivnostima se trenutno bavimo. Naravno da su te aktivnosti mnogobrojne. I svaki put kad govorimo o državom turizmu, pokušavamo da to slačati u širem kontekstu i pokušavamo se isto tako pobrinuti da dođe do bolje regionalne raspodjele eventualnih kineskih turista, tako da bi se maksimizirali na taj način pozitivni e, učinci, a kako bi se s time smanjili oni negativni učinci. I zatim ono pitanje koje ste postavili kako vi, tako i gospodin Vimane Kamp, olakšavanje dobivanja vize. Znate da smo imali jedan prijedlog kodeksa o vizama u 2014. godini i zatim je došlo do nekoliko ozbiljnih poteškoća s time u državama članicama i sada se nalazimo u toj fazi da pripremamo novi. Naravno, postavlja se pitanje koliko su nam visoke ambicije i nadamo se da ćemo do ožujka moći e, imati gotov prijedlog u Europskoj komisiji, zatim će naravno se odvijati razgovori na bilateralne odnose između Europske unije i Kine. I da budem iskren, mislim da neće doći nekog brzog rješenja, Naravno da mi pokušavamo tu pokrenuti ozbiljne razgovore bez uz to što se može napraviti i na toj bilateralnoj razini. A zatim pitanja koja su se ticala i onoga što je opisao gospodin predsjedavajući, da dakle možda ne postoji sada ne bi sam vas postoje samo jedna, jedna godina toga, to je naravno samo početak, ako želimo imati nešto održivo, onda treba reći da sada stvaramo dobar temelj za buduću suradnju. I posebice za naše gospodarske subjekte je važno da oni imaju prednosti iz cijelog tog procesa, to se tiče naravno i te uzajemnosti. I doista sada pokušavamo učiniti da e, je pristup olakšan gospodarskim subjektima na oba tržišta, i promičemo turizam na neodrživi mogući način. A kampanja u svrhu pomicanja, mislim da to dobro radimo, cijela ta godina turizma između Europske unije Kine je jedna takva e, promotivna kampanja koja traje godinu dana, ali naravno da s time isto tako pomalo ispitujemo što članice misle koja je bila donavljena da se napravi nešto po tom pitanju na europske razine, ne samo na nacionalnim razinama. I eh, nadam se da ako se postavimo određene ciljeve da ćemo njih ispuniti. Imamo vrlo veljive dokaze koje nam ukazuju na to da bismo u budućnosti trebali se baviti sličnim aktivnostima. A ona pitanja koja se tiču toga svega toga što se tiče infrastrukture. To su naravno vrlo dobra pitanja. Mislim da države to sada znaju najbolje. Sada postoji velika potreba recimo za izgradnju ovih centara, za posjetitelje iz Pekinga recimo i postavlja se pitanje imate li dosadne kapaciteta onda za takve velike grupe i možete li smjestiti na lagan način dosta velik broj kineskih turista. Sve u svemu mislim da smo dosta optimistični. Sada smo to isplanirali i doista možemo poduzeti odgovarajuće napore, ići u tom smjeru i ispuniti ove ciljeve koje smo se zadali. Mislim da to možemo napraviti, ali naravno to je tek početak jednog dugočkog puta i postavlja se to pitanje održivosti, pristupa tržištu, uzajamnosti. To su sve vrlo važne pitanja, te mislim da smo spremni ih ozbiljno i sagledati. Hvala. Hvala vam lijepo gospodine Peltomaki. Dragi kolege, kao što sam spomenuo, ovdje u našoj dvorani imamo dionike iz europskih turističkih udruženja, ali imamo isto tako i neke kineske kolege ovdje, primjerice gospodin Gun Fang, koji je predsjednik naj većeg sveučilišta za turizam i hoteljerstvo u Kini. U proteklih nekoliko sati smo primjerice razgovarali o tome kako možemo poduprijeti suradnju između europske industrije turizma te kineske industrije turizma vezano uz vještine, kako možemo poduprijeti kineska sveučilišta i kineske E, više škole za turizam i zbog toga sam htio spomenuti da su s nama ovdje i kineski gosti. Sljedeća točka, sljedeća tema je rezultati Europske turističke godine. Dakle, za prošlu godinu i 2017. godinu imat ćemo četiri govornika. Čekamo da nam se pridruži gospodin Zurab Polika Švili, glavni tajnik koji je na putu. Mislim da će doći za 20 minuta, ali prije toga bih riječ dao prvo gospodinu Pjeru Bišovu iz Eurostata. I htjeli bismo čuti, barem se tako nadamo, neke dobre vijesti vezano u europskim statistikama E, o turizmu za 2018. godinu. Gospodine Bišov, izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Mislim da mogu govoriti dosta kratko, jer smo vam podastili informacije jednog dokumenta prije ovog sastanka, pa ću se onda osvrnuti samo na ključne točke iz e, tog e, informacijskog dokumenta gdje smo se navezali na komunikaciju za tisak Eurostata vezano uz e, turistički sektor. I to smo objavili 24. siječnja ove godine sa podacima za prošlu godinu. I te statistike, evo samo kao uvod i da podsjetim članove odbora na to, nam proizlazi iz država članica prema odredbama e, parlamenta i vijeća koje su usvojene 2011. godine. Dakle, rezultati koje možemo vidjeti su sljedeće. Prvi rezultat e, što se tiče e, sektor turističkog smještaja u 2018. godini je taj da je opet došlo do povećanja što se tiče broja noćenja provedenih u turističkom smještaju. Imamo preko 32 milijardi noćenja što odgovara povećanju od 5,2%. U 2017. godini, dakle, usporedbi sa 2016. godini. Dakle, u 2009. godine primjećujemo da konstantno raste broj noćenja koje se provode u turističkom smještaju Europske unije, što ukazuje na to da je turizam doista rastuća industrija, dakle sve od te godine. Prošle godine je najviši porast u ukupnom broju noćenja u turističkom smještaju otpao na Latviju, Sloveniju i Hrvatsku. Sve te tri države su doživjeli povećanje od više od 10%. A sve države su zapravo doživjele rast, osim jedne države, a to je Luksemburg. A Španjolska je bila glavna destinacija za strance, nakon toga su uslijedile Italija i Francuska. Dakle, to je ono što se tiče broja noćenja provedenih u turističkom smještaju. Jedna primjedba o putovanju kao pozitivnom doprinosu e, bilanci plaćanja Europske unije. E, podaci iz bilance plaćanja ukazuju na to da od 2008. godine Također vidimo dolazi do konstantnog rasta e, što se tiče dolazaka od stranaca sa područja izvan 28 država članica i taj trend je potvrđen i prošle godine u prvim tromjesečima 2017. godine. I zatim jedna završna riječ o zapošljavanju u turističkom sektoru. Turistička industrija ima važno mjesto u gospodarstvom država članica sa velikim potencijalom za potencijalnim zapošljavanjem osoba, a zapošljavanje u turičkom sektoru je i dalje porasao prošle godine sa 17% više zaposlenih naspram 2008. godine. Ali treba isto tako reći da je istina da turistička industrija također zapošljava i mnoge nisko kvalificirane radnike. To je dakle ukratko pregled nad e, našim prvim procenama vezanima uz statistike iz turizma, iz e, sektora turističkog smještaja. Naravno da na stanicama Eurostata možete naći još mnogo više informacija i e, tijekom idućih nekoliko mjeseci će onda naknadno doći do i više informacija jer ćemo preći na niže razine od razine NAC2 i izradit ćemo i neke lijepe e, grafikone koje ćete moći vidjeti na stranicama Eurostata, te vas toga pozivam da pogledate stranice Eurostata i baze podataka Eurostata gdje možete vidjeti sve što se tiče turističke aktivnosti iz prošle godine. Hvala vam lijepo gospodine Bišofe. A sada riječ vraćam gospodinu Peltomekiju u ime glavne uprave za rast. Hvala vam. Gospodine predsjedavajući, ako pogledamo europsku turističku aktivnost i kada pogledamo koji su rezultati, koji su prioriteti za budućnost, onda mislim da statistika u sada dosta jasno ukazuje na to koliko je otporan bio turistički sektor tijekom dosta teških gospodarskih razdoblja od 2009. godine. Dakle, kada god pogledamo te brojke, vidimo da su one dosta impresivne. I treba posjetiti da je turistička industrija jedan od najvećih i e, najuspješnijih grana industrije u Europi. I najnovije brojke ukazuju na dosta impresivan rast koji možemo primijetiti prošle godine Mislim da smo imali otprilike 500 milijuna međunarodnih dolaza kada imamo 8% rasta naspram prošle godine u tom broju. To naravno ne mijenja činjenicu da smo suočeni sa mnogim izazovima, kao što je tom slučaju sa većinom naših gospodarskih sektora i zbog toga bih ja htio naglasiti da moramo potaknuti inovaciju i pametno ulaganje u turizam kao zapravo i većine drugih industrijskih sektora koje imamo u Europi. Mislim da doista trebamo biti sigurni da smo na razini globalne konkurencije i da moramo pogledati na Aziju ako želimo još pogledati turističke e, piljeve i na pacifičku regiju također jer su to nova tržišta koja brzo rastu. Što se tiče te politike mislim da zapravo koristimo tri riječi, raznolikost, e, kvaliteta i održivost. S time možemo pisati s kakvim vrstama aktivnosti se bavimo i svaki put kada gledamo koje aktivnosti u smislu podrške Europska komisija može napraviti, onda kao i u bilo kojem drugom industrijskom sektoru prvo trebamo imati dobar okvir za poduzeća. To su dakle sva ona regulatorna pitanja, financijska pitanja, ali to se tiče toga kako doista konkretno možemo biti partner toj industriji na tržištu i kako različiti instrumenti financiranja se mogu iskoristiti kako bi se usmjerio pravi razvoj tog sektora. U tom smislu se veselimo i platformi za pametnu specijalizaciju i za modernizaciju od eh, prošlog rujna. Ta platforma uključuje i tematsku suradnju na području turizma eh, i digitalizacije i sigurnosti. To je vrlo važno jer se to tiče toga kako dopeti do regionalnih i lokalnih operatera, do tih poduzeća. I to je način na koji možemo razviti razvojne programe tako što ćemo kombinirati europsko financiranje i privatno financiranje. Imamo i državne potpore i privatne mjere s tim u vezi i to je doista od velike važnosti. Kao i bilo koji drugi sektor i ovdje moramo pripaziti na to da radna snaga ima potrebne kvalifikacije i da vidimo kako možemo iskoristiti instrumente s europske razine Um, Zato imamo tu Erasmus+, imamo i Kosme, imamo te proračune koje su nam na raspolaganju, a jedan od glavnih projekata ove komisije e, bio je i novi program za vještine, te isto tako i e, dokument vezan u sektorsku suradnju gdje smo rekli da se mogu iskoristiti socijalni fondovi. Sve to je način na koji dakle, mi mislimo poduprijeti e, platformu programa Erasmus+. U toj platformi smo definirali konkretne vještine koje, su industriji potrebne kako bi ostala konkurentna u nekoliko godina i kakve treba programe razviti na nacionalnoj, i regionalnoj razini. Te isto tako radimo na tome da e, turističku profesiju prikažemo kao dugoročnu priliku za radnike i tu smo koristili proračunske stavke iz kosme. Želimo pomoći industriji da privuče mlade ljude, da zadrži talente i prošlog tjedna smo imali dane industrije i radi se o tome, o preusmjeravanju, e, doškolovanju, stjecanju vještina. To se tiče i digitalizacije i korištenja novih tehnologija. U mnogim slučajevima tu imamo dosta disruptivne razvoje na tržištu. Onda naravno imamo i okvir vezano u strategiju za jedinstveno tržište, različite vrste ciljanih eh, mjera za izgradnju kapaciteta, koristili smo i webinare vezano za elektronički management i upravljačke vještine i aktivno smo ažurirali i eh, turistički poslovni portal. Tu eh, se bavimo sa tim pitanjem vještina kroz niz seminara na internetu i to je jedan od glavnih sastavnih dijelova našeg pristupa. Zatim kolaborativna ekonomija, ekonomija suradnje, to je jedan novi fenomen i tu olakšavamo državnom članicama da razmijene svoje iskustva i najbolje prakse, da shvatimo kako taj novi poslovni model može dobro funkcionirati i da se prema njimu ponašamo kao prema svim onim tradicionalnim turističkim aktivnostima, te nemamo jednaka pravila za sve. Naravno, ne želimo otežati život naših građana svaki put kada žele s nekim podijeliti svoj dom, ali to treba se odvijati na održiv način i u potpunosti u skladu sa lokalnim zajednicama i sa svim isto tako zahtjevima koje drugi ekonomski operateri moraju ispuniti. Isto tako nadopunjavamo operativne napore država članica, posebice trećih država i ova godina turizma Europske i Kine u 2018. godini je možda jedan od najboljih e, primjera za to e, kako bismo pokazali da je u potpunosti uzmijevanju, u potpunosti vrijedi uzajamno svezno s to što jedna takva suradnja može dati. Imamo i kulturnu ekonomsku diplomaciju gdje dakle gledamo što Europska unija može učiniti i neću ući više u detalje oko onog što je već spomenuto vezano uz godinu turizma Žepska unije Kine, ali želim samo naglasiti da što se toga tiče da želimo olakšati dijalog među ljudima, želimo stimulirati e, nasnak poslovnih prilika za e, gospodarske subjekte u Kini, ali i u Europskoj uniji, da to bude sve uzajamno. I Želimo također i promicati održivost u smislu da treba diversificirati našu tešku ponudu. Imamo od 2009. godine jedan projekt gdje organiziramo događaje vezano uz e, manje poznate destinacije gdje podižemo svijest o našim jedinstvenim nacionalnim, povijesnim i kulturnim e, dobrima. Imamo različite teme, a ove godine ćemo e, dati nagradu vezanu uz izvrsnost e, destinacijama koje su više kulturne destinacije. Također sam govorio o zajedničkoj platformi za promicanje koju provodimo zajedno sa Europskom komisijom za putovanje to sada testiramo u Kini, ali vjerujemo da taj koncept javno-privatnih partnerstava može poboljšati transregionalnu razmjenu. Za 2000 godinu još jedan prioritet da e, glavne gradove pametnog turizma promičemo. To je nešto što je pamet predložio prošle godine i možda se gospodin predsjedavajući i sjeća toga. S tom akcijom želimo odati priznanje u obliku jedne europske nagrade onim gradovima koji ulažu velike napore da poboljšaju iskustva koje stječu e, posjetitelji u tim gradovima. Tu se radi o kreativnim industrijama, o digitalizaciji, a isto tako ćemo uspostaviti okvir za razmjenu najboljih praksi i za mrežu među tim našim destinacijama. Do kraja ožujka mislimo pokrenuti internetsku stranicu te inicijative te pozvati onda europske gradove da se prijave i da postanu prvi glavni gradovi pametnog turizma za 2019. godinu. Računamo na to da će Europski parlament kao važan partner u širenju te informacije te će također sudovati i u žiriju te u e, ceremoniji nagrade krajem ove godine. Još nekoliko točaka. 2018. godina je godina eh, Europske kulturne bašene, što je dobra prilika za europsku kulturu i povijest. I imat ćemo inicijative aktivnosti s tim u vezi kao nešto što je vrlo važno u našoj turističkoj ponudi. Podržavamo napore da se pokazuje na održivi inovativan način e, najbolje što Evropa ima za pokazati i uz pomoć Europskog parlamenta surađivat ćemo sa nacionalnim organizacijama poput, međunarodnim organizacijama poput unesco da razvijamo projekte koji će e, ukazivati na našu turističku e, ponudu i kulturnu baštinu. Također surađujemo s Kosmeom na kulturnim projektima koji rade na kulturno-kreativnoj industriji. I za kraj, Imamo i pitanje koje se tiče sigurnosti. Naravno, svi ste svjesni da je prošle godine komisija predstavila sustav ETIAS, čiji je cilj pojačati sigurnost, a istovremeno olakšati putovanje bez oslobođeno viznog režima. Zaključno mogu bih reći da vidimo da se prože brojne prilike u sektoru turizma, ovdje konkretno mislim na turistič, industriju turizma, dobili smo jedan dokument od Eurostata koji jasno ukazuje na to da još nismo došli do krajnjih granica mogućeg razvoja, tako da trebamo iskoristiti mogućnosti, ali istovremeno se postarati da ostanemo u zadanom okviru i mislim da u, u tim okvirima možemo polakšati i potaknuti e, rad e, pružatelja usluga u sektoru turizma i tako možemo poticati novu, modernu, pametnu, održivu, inteligentnu ekonomiju. Hvala. Najpša hvala vama. Sljedeće izlaganje je Eduardo Santander u ime etc Europsko povjerenstvo za putovanje. Izvolite. Hvala vam predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, uvaženi gospodin Peltomak i kolege iz odjela za turizam u glavnoj upravi za turizam. Hvala vam što ste me pozvali danas. Želim vam predstaviti Želim se nadovezati na podatke kolege iz Eurostata i reći podrobnije što se dogodilo 2017. godine. Dakle, evo za početak imam dobre neke vijesti. Europska unija je dalje jedan od jedna od najživljih e, i najprivlačnijih destinacija za turizam diljem svijeta 2017. je bila godina održivog razvoja u sektoru evropskog turizma uz određeni rast e, koji je, uz rast koji je zbolježila velika većina destinacija Europske unije da je predstavlja više od 50% e, svjetskog udjela u tržištu turizma i šest preko 650 milijuna međunarodnih turista je do e, turističkih dolazaka prošle godine. Dakle, ovo predstavlja nevjerojatni porast od 8% sprem prethodne godine 2016. godine. Zadnjih osam e, konstruktivnih godina Europska unija je učvrstila svoj položaj čelne turističke destinacije u svijetu. To je bilo popraćeno i povećanjem dakle putovanja i izvana i unutar Europe. Ne smijete zaboraviti da je 80% e, putovanja e, je iz same Europe. Isto tako e, Belgija, Francuska i Španjolska imali su veliki sigurnosnih briga, no istovremeno je zabilježena i jaka interna, a i prekomorska turistička ponuda. Sada imamo više od pola destinacija koja bilježe dvoznamenkasti razvoj. Zapadna Europa dobro je reagirala nakon e, političkih, e, političkih napetih godina, osobito kada govorimo o Brexitu. Istočna Europa isto tako se najbrže razvija turistički od 2012. godine. Dakle, Istočna Europa bježi masivan eh, razvoj turističke ponude i potražnje. No, veliki pobjednik prošle godine bilo je južno sredozemlje u Europskoj uniji, Malta, Slovenija, Cipar i Španjolska zabilježili su eh, ogroman porast. Govorimo dakle o godini turizma između Europske unije i Kine. Dakle, 2017. godine eh, putnici iz eh, velik... koji su putovali iz daleka doista su bližili veliki porast. 2018 godine je i ponuda i potražnja uveliko porasla. Putnici iz dalekih destinacija 2017. godine dakle e, zabilježili su veliki porast. Turisti iz Rusije i dalje bliže porast nakon dugogodišnjeg dugogodišnje stanke 2017. godine Dakle, dame i gospodo, sve što vam mogu reći jeste da 2017. godine 4 milijuna Rusa, turista iz Rusa je došlo u Europsku uniju, što je porast od 7% sprem prethodnih godina. Što se tiče američkih turista, oni korist, izlaže koristi iz jake valute, te 2017. godine američki posjetitelji, sjevernoamerički posjetitelji zabilježili su 12% više noćenja. Za njih je Europska unija i dalje najatraktivnija destinacija. I oni predstavljaju najveći dio e, putnika e, iz e, van Europske unije. Što se tiče Kine, Evo, zračne veze su pojačane, neki eurozastupnici spomenuli su potrebe poboljšanja zrakoplovnih veza. 2017. godine, prošle godine, dakle, Europska unija primila je otprilike 12 milijuna kineskih turista, što je porast eh, od 16% usporedbi sa 2016. godinom. Dakle, da li tu ima post poten, mogućnosti za razvoj, da, da li se to može održivo razvijati, e, to treba vidjeti i nadam se da će Europska unija ponuditi rješenje za to. Što se Indije tiče, iako se to radi o malom tržištu, tisuće 2017. godine 2,6 noćenja se bilježi e, od putnika iz Indije. Indija će postati narednim godinama sve važnije tržište. Dakle, tu je i putnik e, da li treba i kako ulagati za promičbu turizma u Indiji. Dakle, očekuje se da će 2018. godine i dalje e, turizam rasti, sve veća potražnja je činjenica. Dakle, u narednim godinama procenjuje se da će doći do porasta od 4%. Ključni Ključni su jaka suradnja između destinacija i dionika, neki su ovdje nazočni, zatim diversifikacija e, diversifikacija putnika, dakle iz Europske unije, izvan Europske unije i trebamo, ne smijemo zanimariti niti europsko unutarnje tržište. Jačanje otpornosti u Europi zahtjeva veliku suradnju između dionika turizma kako bi se uspostavila sveobuhvatna i sveobuhvatan i proaktivan razvoj eh, turizma. Na taj način možemo podržati dionike i razvoja turizma i omogućiti stvaranje dodatnih radnih mjesta u Europi. I za kraj smatram da je suradnja od ključnog značaja. Ovdje smo stvorili u Briselu inicijativu Tourism Manifesto for Growth and Jobs. Dakle, to je od e, jako velikog značaja. Turizam je značajan sada i bit će značajan i u buduće. Tako da se nadam da ćemo na taj način moći da vam stavimo znanja kojim putem idemo i da smo smjera prethodne godine. Najljepša hvala. hvala. Dakle, evo, imam jedno pitanje. Spram tri prethodna izlaganja, dakle imali smo statističke podatke, čuli smo komisiju i Europsku komisiju, Europsku vijeće za turizam, dakle kao prvo pitam zastupnike da li imaju oni pitanja, jer e, ćemo poslije imati glavnog tajnika svjetske turističke organizacije i evo upravo mi se govori da će on doći kroz nekoliko minuta. Dakle, među vremenom moćemo slušati par pitanja. ovdje je Wim van den Kamp koji je koordinator Želite li postaviti neko pitanje, iznijeti komentare, opaske što, prema onoga što ste čuli? Zatim e, kolega Grandiš Paškal. Eto. Izvolite gospodine Kamp. Hvala predsjedavajući. Najprije želim čestitati Eurostatu. Ja vidio sam tabele koje su nam pokazali, smatram da su jako zanimljive i doista jako jasne. Dakle, pitanje koje imam, pričavam se, dakle da, pitanje postavljam gospodinu Santanderu, Vaš kolega je već djelomično odgovorio na to pitanje. Dakle, ako se ne varam, francuski i belgijski turizam eh, vratili su neku raniju razinu, ili tako, raniju razinu koja je od prije terorističkih napada, ili tako, to je pitanje koje imam za vas. Zatim rekli ste, što je jako važno, da turizam stvara brojna radna mjesta za manje kvalificirano osoblje. Dakle, mi smo ovdje u određenom mjehu uvijek govorimo o visko školovanim, eh, viskostručnim osobama, no ovdje se radi o mm, ljudima s manjom e, raznom obrazovanja i za njih je ovo jako vrijedno tržište. Jel? Dakle, gospodin Santander, htio bih znati što poduzima Europska komisija glede turističke politike, da li je to dovoljno? Ali ovdje doista želimo iskren odgovor od vas, molim vas. Dobro, no. Prije toga molim gospodina Paskuala da uzme riječ jer i on je htio postaviti pitanje. Hvala najljepša. Evo, ja imam dvije riječi za reći. Dakle, kao prvo, poput koordinatora gospodina Vanenkampa, Kampa, Želim se osvrnuti na jednu stvar koja je rečena. Dakle, rekli ste da se ovdje radi o jednom od sektora koji zapošljava ljude niske stručne spreme. Dakle, to su nerijetko nestalna radna mjesta po restoranima, kafićima i tako dalje. Dobro, u Španjolskoj mi smo toga jako svjesni. Imamo turizam koji obara sve svjetske rekorde, no istovremeno tu su to je prekarna situacija za radna mjesta jer ponuda nije stalna. Dakle, pitanje koje se postavlja ovdje evo, postavit ću ga gospodinu Santanderu koji je na odgovornom mjestu. Dakle, kako se možemo boriti protiv tog sezonskog aspekta rada. To je ključnog U turizmu se predviđaju neke usklađivanja, ne znam. Dakle, recite mi da li je moguće naći rješenje da se borimo protiv tog sezonskog e, aspekta e, u turizmu. E, dakle, postoje vjerojatno neki putevi kao što je socijalni turizam, ali moraju biti neki drugi način da se bori protiv te prekarnosti koju predstavlja sezonski rad i načini koji će omogućiti industriji da se e, da stoji čvrsto nogama. Evo drugo pitanje, znam da nemam dovoljno vremena, puno vremena danas, no sljedeće, dakle, kolaborativno gospodarstvo o kojem je bilo riječi i to ima utjecaj na turizam. Evo, grad Barcelona prima ogroman broj turista, no tamo dolazi do onoga što se naziva turizmofobija. Zašto? Jednostavno, brojni ljudi koriste privatne stanove, dakle tu su ilegalna iznajmljivanja i dakle oni su otimaju dakle goste hotelima i tako dalje. Dakle tu je taj nepošteni e, rad i na kraju krajeva porezni obveznici i koji plaćaju i hoteli koji plaćaju svoje porezne obveze žale se što drugi, dakle bez ikakvih izdataka, si pune džepove. Dakle, to je taj, ta vrsta turizma koju ne treba poticati. No istovremeno ne bi valjalo da imamo nelojalno, nelojalnu konkurenciju. Dakle, one ustanove koje plaćaju poreze trebaju biti konkurentne i to je jedan od tih aspekata kolaborativnog gospodarstva, neću ih sve spominjati. Dakle, trebali bismo sve te elemente e, ocijeniti na valjan način. Klaudija Montero, izvolite. Hvala predsjedniče, svjesna sam da imam malo vremena na raspolaganju. No, evo, želim dodati još jedno pitanje onima koje je dobio Eduardo. Dakle, koje konkretne mjere su predviđene za ovu godinu? kako se namjerava, dakle, zajamčiti veću vidljivost manje poznatim destinacijama. Koje su konkretne mjere koje vi predlažete? Zatim, spominjali ste tu platformu za istraživački rad, za promoviranje turizma između Europske unije i Kine. Dakle, dokud je to došlo, možete li nam to reći? Jill Evans također se java za riječ. Hvala predsjedniče, hvala i na ovim izlaganjima. Bilo je doista zanimljivo evo, sagledati ove statističke podatke, vidjeti konkretno koji to utjecaj može imati na gospodarstvo i zapošljavanje i utjecaj koji to može imati na budući razvoj istih. Dakle, sektor turizma može imati doista veliki utjecaj na gospodarstvo. No, što se tiče ovog pitanja statistika, jedna od stvari o kojima smo često raspravljali u, na ovom odboru jest dostupnost, pristupačnost. Dakle, imamo li ikakvih statističkih podataka glede pristupačnosti, mogućnosti pristupa osobama sa e, slabijom mobilnosti, e, na primjer ne samo hotelima, već i muzejima i tako dalje. Dakle, način da li se dovoljno toga radi kako bi turizam postao inkluzivan. Hvala vam na pitanjima. I ja imam jedno zadnje pitanje koje postavljam komisiji gospodinu Eduardu Santanderu također. Dakle, da li u komisiji da li se itko u komisiji ili svjetsko-turističkoj organizaciji, da li se bavite pitanjem e, i posljedicama, mogućim posljedicama Brexita, jer mislim da bi bilo zanimljivo razmisliti o tome što bi se moglo dogoditi kroz narednih 2, 3, 4 i više godina. Znamo da će u sektoru prometa biti velikih e, e, konsekvencije a i u turizmu vjerovatno neće taj fenomen proći nezapaženo. Dakle, iz vašeg stručnog gledišta da nam možete išta reći po tom pitanju. A sada, što se odgovora tiče, gospodin Pjer Bišov iz Europske komisije će prvi imati riječ, a zatim ostali govornici. Izvolite. Hvala predsjedatelju. Mi pratimo Eurostatove podatke. Prvo, što se tiče pitanja, imamo li u Belgiji i Francuskoj, jesmo li vidjeli oporavak turističkog sektora nakon terorističkih napada? Dakle, odgovor na to pitanje je da. Ali ja se ispričavam jer nemam podatke sa sobom. Pa vam pa ću vam se naknadno ah, javiti sa, novim podacima, tako da ću tajniku odbora poslati podatke vezane za oporavak eh, turističkog sektora. Eh, pitanje vašeg uvaženog zastupnika, odnosno člana vezano za statistike. Eh, za statistike vezane za turizam osoba sa invaliditetom. Bojim se da imamo jako malo podataka, ali još jedan put napominjem da te podatke koje imamo ja sa sobom ovdje nemam. također je potrebno pretražiti veći broj izvora podataka. Trebalo bi raditi na traženju i istraživanju tih podataka u svakom slučaju. U svakom ali još jedan put ponavljam, kada dođemo do podataka i one podatke koje imamo na raspolaganju, poslat ćemo vam preko tajništva ured odbora. Nadam se da sam time odgovorio na vaše pitanja. hvala lijepo. Gospodin Petok Maki iz komisije. Čini li komisija dovoljno ili ne? To je bilo postavljeno pitanje. Na to neću odgovoriti. Na drugima je da kažu činimo li dovoljno ili ne. Što se tiče vještina Mislim da je to nešto što nas e, sve brine, ne samo u sektoru turizma, već i općenito, kada pogledamo e, kakvi roboti e, se pojavljuju, umjetna inteligencija. I naravno da se bojimo za gubitak tradicionalnih mjesta. Bojimo se da će one nestati, da će ih zamijeniti nešto drugo. U sektoru usluga postoji naravno potreba za različitim poslovima, za različitim vještinama. Mi smo napravili već program za sektorske vještine i kvalifikacije koje su potrebne. A u tome nam je potrebna suradnja šireg, e, dakle potrebna nam je suradnja većeg broja dionika i potrebno je imati jasnu viziju onoga što se događa na tržištu rada. Vi ste govorili o sezonskom karakteru posla, o poslu na nepuno radno vrijeme. To su pitanja koja vjerojatno sprječavaju razvoj vještina. Radi se vrlo često o kratkim ugovorima, kratkoročnim ugovorima. Trebamo pogledati i strukturalna pitanja i vidjeti što se može učiniti kako bi se vještine razvijale u ovom području. Potrebno je definirati um, karijerni profil u sektoru turizma i um, pokušati privući mlade ljude. To je izazov koji se odnosi na čitavo gospodarstvo, a ne samo na sektor turizma. Vi ste govorili također i o ekonomiji suradnje. Eh, takav eh, model možda eh, lomi onaj tradicionalni poslovni model, ali svakako bismo trebali raditi na tome s time da za sve sudionike na tržištu treba osigurati jednaka pravila igre. E sada što se tiče vidljivosti i pitanja kako koristimo našu promidžbenu platformu. Ako pogledate što činimo vezano za godinu turizma između Europske unije i Kine, vidite da pokušavamo učiniti sve da se evropske instrumenti i platforme koriste i da se promiču i lokalni turizam i regionalni turizam i državni turizam. Vjerujem da postoje dokazi da to dobro funkcionira. Što se tiče Brexita, našoj radnoj skupini nastojimo pružiti analize i procjene vezane za Brexit i njegove posljedice. Vidjet ćemo kako će se odvijati sljedeća faza pregovora. I onda također nešto više znati o budućim odnosima između Europske unije i Velike Britanije. Tada ćemo znati sa kojim ćemo se izazovima morati suočiti Naravno, budući odnosi ovisit će o ciljevima koje mi želimo postaviti u tim odnosima. No, ja nisam u poziciji da vam išta više o tome kažem. Eduardo Santander, vi ste dobili jedno veoma lako, lagodno pitanje. Hvala lijepo, gospodine Van Kamp. To je kontroverzno pitanje i mislim da jedinica za turizam obavlja sjajan posao s obzirom na mandat komisije i s obzirom na članak 76. Lisabonskog ugovora. Naime, oni rade i čine točno ono što ondje stoji sa vrlo malo resursa i sa vrlo malo, sa vrlo malo ljudi. E sad je pitanje je li, da li komisija kao takva čini dovoljno. Ja mislim da je odgovor ne. Turizam predstavlja 10% europskog BDP-a. Um, osigurava 25 milijuna radnih mjesta, a uopće se ozbiljno ne shvaća. Biće, predviđaju se veće ulaganje u sljedećem, u sljedećem sazivu ali dionici i udruženja u Briselu trebaju početi turizam doživljavati kao industriju i to moraju uključiti u postupak donošenja odluka u Europskoj komisiji. Ako mi dopuštate, prešao bi na španjolski. Eh, Želio bih odgovoriti gospodinu De Grandesu. Dakle, se, kada ste govorili o sezonskom karakteru, da, za godinu turizma između Evropske unije i Kine to predstavlja ključni element. Jer kineski, kinez kada putuje, on ne putuje kada imamo, kada mi u Europi imamo probleme s kapacitetima. Na primjer, kinezi putuju u veljači ili pak na jesen. Dakle, to je prilika za različite destinacije. U nekim zemljama na kraju krajeva ljeto traje od svibnja do studenog. Hoteli na obali ili hoteli u planinskim područjima mogu i dalje primati turiste iz jugoistočne Azije ili Kine. Mi imamo studije koje pokazuju da postoje turisti koji žele odlaziti na mjesta koja nisu obilježena masovnim turizmom. to se ne odnosi naravno samo na Kineze, nego i na druge, na državljane drugih zemalja. kada je riječ o razini, intraevropskoj razini, mi možemo organizirati školske praznike na drugčiji način i organizirati se tako da božićni, novogodišnji ili neki drugi praznici traju dulje, sa dva tjedna na tri tjedna. To bi omogućilo da se poveća obim rada, da se poveća broj radnih mjesta, da se produlje ugovori. Što se tiče ekonomije suradnje, nemamo razloga da budemo za ili protiv te vrste ekonomije. Znamo da, da za neke države članice ta vrsta ekonomije može biti rješenje za problem kapaciteta, kao što je to, na primjer, slučaj sa Maltom ili Irskom. U svakom slučaju, mi smatramo da se to treba na pravedan način urediti. Sada prelazimo na engleski jezik. Što se tiče manje poznatih destinacija, Godina turizma Evropska unija i Kina je godina koja za cilj ima upravo takve destinacije. Mi kroz naše kampanje e, ne promičemo e, isključivo destinacije koje su jako poznate kao što su Barcelona, Venecija koje imaju topla ljeta i tako dalje. Mi pokušavamo otkriti kineskim turističkim udruženjima i donositeljima odluka one dijelove Europe koji su manje poznati. Treba objasniti što sve možemo ponuditi, ali ne samo pokazati, već i na neki način educirati ljude u turističkim uredima kako um, otkrivati dakle ta manje poznata područja. Nadalje, dostupnost. Dakle, ako želimo Kineze privući u manje poznate, na manje poznate destinacije potrebni su nam e, zrakoplovni prijevoznici e, i potrebne su nam zračne luke. U, EU Europskoj uniji imamo neke zračne luke koje su prenakrcane, imamo i one koje su pod, nisu dovoljno korištene. Dakle, na tome moramo poraditi kako bismo uspostavili ravnotežu. Istraživanje tržišta pokazuje da Kineze više ne zanima čekati red ispred Eiffelovog tornja i ne žele se susretati sa ljudima iste nacionalnosti pred uvijek jedno te istim monumentima. Oni žele drugu vrstu iskustva. Što se tiče dostupnosti, to je jako važno pitanje na našem, u našem programu rada. Prošle godine dobili smo izvješće o važnosti pristup dostupnosti europskom turizmu. A to treba doživjeti ne kao problem, već kao priliku. Jedna milijarda ljudi na svijetu ima problema sa dostupnošću i to se naravno ne odnosi samo na njih već i na njihove prijatelje ili obitelji na ljudi koji putuju, putuju sa djecom ili stari putnici turisti. Mi smo proveli e, procjenu i e, napravili usporedbu sa e, drugim tržištima kao što je SAD. oni su se na primjer pozabavili pitanjem pristupačnosti ne iz moralnog, stanovišta već sa stanovišta poslovanja. što se tiče pad Brexita, Brexit utječe na percepciju Europe. Ako želimo da putnici iz dalekih zemalja dolaze u Europu, ne smijemo im otežavati biranje europske e, destinacije. Dakle, u tom smislu treba, im olakšati posao. Hvala lijepo gospodine Santander. Ovo je nema kompetentnijeg kolege za e, ovo pitanje. Mi smo sada razgovarali s Europskom e, komisijom i s Europskom komisijom za turizam i i mislim da smo dobili prilično kompletne informacije. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine Santander Malo ste nas čekali, ali vaša intervencija je bila sjajna. Dobar dan. Dobar dan svim članovima, članovima radne skupine za turizam. Sa nama je gospodin Pololika Švili. Dobrodošli. Vi znate. da je jedan od eh, članova naše velike turističke zajednice, jedan od najvažnijih članova naše velike turističke organizacije, UNVTO, eh, odnosno eh, Agencija Ujedinjenih naroda za turizam. Dakle, to je najveća međuvladina organizacija koja se bavi pitanjem turizma. Prije nekoliko godina sa gospodinom Zoltanom Žamoedijem, pod tajnikom, razgovarali smo o različitim institucijama koje treba uspostaviti i o različitim vrstama foruma koje treba uspostaviti kako bismo razgovarali o turizmu i kako bismo bolje djelovali na tom području. Imamo novog glavnog tajnika koji je upravo stupio na dužnost. On nas, evo, on je prošle godine izabran u Žendu u Kini i preuzeo je svoju dužnost, stupio je na dužnost. od stupanja na dužnost, dakle imao je, dakle sudjelovao je u više putovanja u siječnju i veljači, evo pronašao je vremena da nam se pridruži na sastanku naše radne skupine. Europski parlament nema običaj sudjelovati na konferencijama sklapanja sporazuma između različitih zemalja i zahvaljujući tajništvu našeg odbora i predsjedniku Tajaniju Mi ćemo prisustvovati potpisivanju sporazuma o partnerstvu i to je doista jako važno. Neću više duljiti gospodinu glavnom tajniku Švili, dat ću riječ. Mi e, Imamo vremena do 17 sati, e, možemo eventualno i nastaviti, ali na engleskom jeziku, zato što prevoditelji više neće biti s nama, ali sutra ćemo u svakom slučaju moći nastaviti razgovarati. Hvala. Ja se ispričavam na kašnjenju, ali evo, napokon smo ovdje. E, zahvaljujem dragom e, Ištvanu na ovoj prekrasnoj prilici i zahvaljujem vam na interesu da danas sudjelujete na ovom sastanku. E, gospodin Ištvan je već rekao, ovo je moj drugi mjesec na ovoj dužnosti, dakle započeo sam obnašati ovu dužnost u siječnju i to je pravo zadovoljstvo, već sada mogu reći. Jako sam sretan što sam u Briselu. Što više, svjetski dan turizma ove godine održat će se u Budimpešti u Mađarskoj. Čestitam na tome. Moja prisutnost, naša prisutnost ovdje je dokaz da je turizam izrazito važan za Europsku uniju i Europu. Europa je još uvijek prva destinacija na svijetu kad je riječ o turizmu. I želim čestitati Europskoj uniji na njezinim rezultatima ove godine. Poštovani zastupnici i poštovani članovi odbora, e, gospodin predsjednik Europskog parlamenta gospodin Tajani e, u e, prilikom svjetskog dana turizma rekao je da je ovo vrlo konkurentno područje, dakle turizam i da je u našem interesu da udružimo snage. Svi smo danas ovdje zajedno zato što znamo da možemo zajedno raditi na ostvarivanju zajedničke vizije. Ostvarili smo značajan napredak, ali možemo još više učiniti kako bismo osnažili sektor i na nacionalnoj agendi i na regionalnoj. Dakle, godina turizma između Europske unije i Kine je dobra prilika da osnažimo naše partnerstvo, a sutra ćemo se našim kineskim partnerima proslaviti proslaviti potpisivanje dakle sporazuma. Jako sam sretan zbog toga jer je Kina naš naš jako važan partner, važna destinacija i važno tržište. Imat ću priliku predstaviti svoju viziju i svoje planove u sljedećih tri, godine, za sljedeće tri i godine. Fokus će biti na održivosti, jedan od e, glavnih ciljeva naše organizacije jest između ostalog inovacija i tehnologija. Mi želimo zajedno raditi na tome. Nadam se da ćete sudjelovati u tim naporima. Vaši, e, vaša podrška nam je izuzetno važna. Zatim, sigurnost. To je također područje na kojemu želimo surađivati s vama. Puno je zanimljivih projekata pred nama. Nadalje, izobrazba i otvaranje radnih mjesta. Izobrazba je jedan od najvažnijih elemenata našeg sektora. Tijekom e, velikog e, turističkog e, sajma ja sam se susreo sa četrdesetak ministara iz različitih zemalja i svi su potvrdili da je izobrazba jedan od prioriteta. Otvorit ćemo nekoliko obrazovnih centara Inicijativa, je, inicijativa se rodila u Mađarskoj. Tamo smo razgovarali sa ministrima i razgovarali smo o tome kako treba otvoriti obrazovne centre u čitavom svijetu, a ne samo u Europi. Ove globalne izazove željeli bismo ostvariti tako što ćemo osnažiti veze između država članica UNVTO-a. VTO-a, Evropska unija. Dakle, važno je također osnažiti veze sa privatnim sektorom i sa mladim inovativnim poduzećima. Imamo zanimljive projekte vezane upravo za, za, za mlada inovativna poduzeća, za start-upove. Pokušat ću im pomoći e, da pronađu financijsku potporu za svoje poslovanje. Dakle, nove tehnologije, start-upovi, jako su važni za turizam. Ja bih želio da oni nastave rasti na sveopću korist. To su prioriteti za turizam i razvoj. Želim još nešto spomenuti. Važno je poduprijeti regionalnu povezanost. Evropska unija želi postati konkurentnija tako što će poticati regionalnu integraciju. Da bismo to postigli potrebna nam je učinkovita prometna mreža. Potreban nam je snažni europski brend Moramo tako vidjeti Europu jer kada turisti izvan Europe odlučuju putovati, oni se zapravo odlučuju za kontinent, a ne za zemlju. Zato je jako važno da Europa bude dobro povezana. Nadalje, novi poslovni modeli. E, nova platforma za turizam, za turizam i usluge. Naime, takozvana ekonomija suradnje mijenja naš sektor i Europa bi trebala biti lider u tom smislu. Potrebno nam je, potrebna su nam e, e, također potrebno je urediti ovo područje i na taj, način da su da imamo pravila koje su jednaka za sve za sve igrače nadalje pitanja konjunkture jako su važna. Proš, proteklih nekoliko godina. Imali smo dobru konkurentnost popularnih destinacija u Europi. Gradovi poput Venecije, Amsterdama, Barcelone. Ostvarili su velik broj posjeta. No, to give some recommendation and to give our own vision how to manage with this. Mi ćemo vam dati vlastitu viziju kako to riješiti, riješiti taj problem. Mislim, ne želim reći tu riječ, ali takvih stvari ima posvuda i moramo poduprijeti gradove, dati neke preporuke kako da se nose s takvim situacijama, ali isto tako moramo i mjeriti te prosjenjivati e, učinak turizma i priljeva turista, te razmijeniti turistička iskustva od kojih će onda izravno korist imati zajednice. Pred nama su dvije važne prilike za ojačanje suradnje To je Europska godina kulturne baštine, te godina turizma među Europske unije i Kine. I ovo je važno razdoblje za europski turizam, te nam je tu potrebna jača suradnja između organizacija, između država, između regija, turističkih e, subjekata, e, donositelja političkih odluka, te između javnog i privatnog sektora. UNVTO spreman je vas podupiti u tome da to ostvarite. Veselim se tome što ćemo ojačati naše partnerstvo. E, imat ćemo memorandum o razumijevanju kojeg ćemo pisati sutra. To će biti službeni početak toga. To će biti prvi službeni korak, da tako kažem. Ali ovdje u ovoj drani vidim mnoge prijatelje te se nadam da ćete nastaviti biti s nama. Bili ste prisutni na mnogobrojnim aktivnostima od dakle glavne skupštine pa nadalje i nam se da će naše partnerstvo se nastaviti te da ćemo zajedno stvoriti mnogobrojne zanimljive projekte i da ćemo postići zanimljive rezultate. Dobro nam išlo u proteklih eh, deset godina i siguran sam da će se takva dinamika nastaviti. I opet želim zahvaliti svima vama koji su ovdje danas. Nakon novog napornog radnog dana te se nam da ćemo vas vidjeti danas, sutra i da ćemo sjediti u Madridu, našem sjedištu. Svaki put kada ste tamo, svakako ste dobrodošli. Hvala vam. Thank you so much, uh, His Excellency. Hvala vam lijepo, Vaša Ekscelencijo. Ja bih također htio zahvaliti vama i vašim kolegama, ne samo gospodinu Zlatan Šomoliju, nego isto tako i svima drugima u sjedištu uh, vaše agencije u Madridu. Postoji tamo dosta dobrih kolega koji podržavaju tu povezanost između Europskog parlamenta, Europskih institucija te e, agencije UNVTO-a. I zajedno s vama je s nama tu isto tako gospodin Christopher Ingram koji je zamjenik regionalnog direktora za Europu. Hvala vam i na tome što ste vi došli. Htio bih sada pitati kolege tko se želi javiti za riječ. Tko želi postaviti pitanje? Prvi govornik je govornik Wim van de Kamp. Ne, pa zapisali ste mi to. Pogledajte njegovo lice. Ali možete bilo kad postaviti bilo kakvo pitanje. Vi znate da sam ja uvijek e, spreman, ali onda prvo dame. Klaudija Zapretel. Hvala ti lijepa Vime. Dobrodošao Gospodine Polika Švili, vrlo lijepo što ste ovdje s nama u Europskom parlamentu. Mi smo naime bili kolege i kada sad je o turizmu, onda mislim da smo doista pravi tim i da smo tu doista i pravi prijatelji. Moram reći da smo se svi mi doista veselili zbog toga što ste vi imenovani i zbog toga što sada predlažete taj integrirani pristup turizmu. To je nešto što ne može biti samo europski, samo američki pristup. Tu nam treba jedna međunarodna struktura i zbog toga je doista vrlo važno da ta suradnja, sve te aktivnosti koje mi poduzijemo ovdje u institucijama se dobro provode i da se sve to dobro iskoordinira vezano iz ono što radi Svjetska agencija za turizam. Ima mnogo, mnogo brojnih novih elemenata koji utječu na turizam, E, ima mnogo boljih elementa koji potiču turizam, a sve je to nešto što je globalno, što ima globalno obilježje i zbog toga to treba imati na umu. Europski međunarodni turizam se snažno pojačao prvih godina, ali tu postoje i mnogi novi izazovi, imamo teške napade, sigurnosne aspekte, to ste sami spomenuli, ali tu smo se udružili što se toga tiče, te smo pokazali da turizam doista može i stvarati mostove među gradovima, kulturama i preko granica. I još nešto. Ti novi izazovi, nove tehnologije, tehnološke platforme, različite aktivnosti koje su vrlo važne. Vrlo lijepo čuti sada da je i obrazovanje prioritet. Ja sam znala da je to prioritet e, za sve države članice kada se govori o turizmu, ali e, bitno je da to bude prioritet i u europskim institucijama tu smo se pobrinuli da se to stavi u sam fokus svega toga. To je važno za razvoj turizma, za sve one koji rade u tom sektoru, jer oni moraju imati mogućnosti, posebice kada se radi o mladim ljudima, da dakle, zgrade uspješnu karijeru u turizmu. A postoji ta inicijativa da se stvori jedna Europska akademija za turizam. I tu imamo vrlo dragocjena iskustva i kod vas, u vašoj instituciji, u vašoj agenciji i tu bismo rado od vas nešto i naučili. Mogao bih sada spomenuti još e, mnogo drugih stvari, ali mislim da je zapravo najvažnije to da sada doista napravimo taj korek, da sada službeno sa tim memorandumom kažemo da želimo raditi na integrirani način, da želimo postići konsolidaciju i mislim da ćemo jednostavno na dolazeće vrijeme provoditi dalje e, različite zajedničke projekte, te da ćemo jednostavno na integriran način pristupiti europskom turizmu i jednostavno se sve to ne može niti odvojiti od međunarodnog turizma. Ne možemo se time baviti u ladicama, moramo na sve to gledati na globalan način. Na desetke milijuni građana rade diljem svijeta u sektoru turizma, što je naravno važno i za sve one milijune, na milijune građana koji putuju. Mi sve to želimo napraviti na održiv način, a i vaša agencija nas podupire. Dakle, vrlo je važno da turizam bude održiv. Evo, imala bih mnogo toga još za reći o tome, ali mislim da je najvažnije to što mi tu možemo surađivati kao obitelj. Hvala vam. Hvala ti lijepa, Klaudija. Sada bih riječ dao, dao Monteiro. Imamo dvije vrlo snažne, lijepe i pametne Klaudije u našem odboru. Hvala. Hvala vam na tom komplimentu, ali mislim da se to može reći o svim drugim zastupnicima Europskog parlamenta isto tako. Vrlo mi je drago što je ovdje s nama glavni tajnik eh, Agencije Ujedinih naroda za turizam, koji je već nekoliko puta u proteklih tri godine i došao k nama raspravljati s nama eh, i eh, htio je interes Europske komisije usmjeriti na to koliko je važno pitanje turizma za razvoj regionalnog gospodarstva i isto tako i za razvoj cjelokupnog europskog gospodarstva i stoga nam je vrlo drago što vas vidimo i ovdje danas kod nas. Vi ste rekli koji su vaši prioriteti. u okviru vaše dužnosti i ja sam sigurna da kao i vaš prethodnik da ćete obavljati odličan posao. sa entuzijasmom sam zabilježila različite aktivnosti, različite napore koji se poduzimaju, i koji ste spomenuli u vašem izlaganju. Istina je da smo već e, raspravili o nekoliko tih važnih tema za nas. Govorili ste o sigurnosnoj politici, govorili ste o vizama, o politici e, recipročnosti, što je nešto što smo spomenuli i u okviru godine tu između Evropske unije i Kine. I također ste govorili i o usporedbi između stanovništva i turista. E, želim vam postaviti pitanje vezano uz upravo te dvije teme koje su nas za nas vrlo važne. Mi smatramo da treba najme raditi više i bolje kako bi se postigao održiv turizam. I ako imamo dovoljno vremena da bih od vas čula kako vi mislite da se to može pomiriti sa tom pitanjem digitalizacije, sa pitanjem velike količine podataka, kako dakle bolje e, iscrpiti statističke podatke koje imamo, izvesti iz njih zaključke kako bismo na europskoj razini, ali isto tako i na razini pojedinih država mogli dobiti e, informacije kako bismo na najbolji način onda oblikovali uslugu za one koji nam dolaze kao gosti. Ja dolazim iz e, Europske pučke stranke i mi smo spomenuli jedan Posebno, važan prioritet za nas. Naime, mi želimo uh, e, u proračunsku liniju za turizam kako bismo naglasili koliko nam je taj sektor važan. Njega treba osnažiti što se tiče proračunskih sredstava. E, politika bi trebala biti zajednička politika sa zajedničkim ciljevima za turizam. I ja bih rado od vas čula biste nam mogli pomoći da dobro shvatimo koji su za vas prioriteti. Što bi Europska komisija trebala učiniti e, vezano uz usvajanje proračunske linije kako bi se osnažio proračun koji se posvećuje turizmu. Kao EPP, i mislim da to mogu u ime i mojih kolega, radimo kako bismo mnogo bolje obranili taj sektor, tu nam pomažu i drugi kolege i drugi klubovi zastupnika i namjeravamo se i dalje boriti za taj e, sektor turizma zato što nam on pruža važne stvari što se tiče suradnje, socijalne kohezije, ali isto tako i što se tiče razvoja gospodarstva. Hvala. Riječ bih sada dao gospodinu Paskalu. gracias, Lo haré con brevedad. Quizás mi Hvala vam, gospodine predsjedavajući, vrlo kratko. Moje pitanje je možda pomalo provokativno, ali sada smo ovdje u prisustvu glavnog tajnika UNBTO-a i vi ste možda i najbolja osoba da odgovorite na ovo moje pitanje. Naime, mi sada imamo Europsku godinu turizma i Europsku unije Kine, a vidimo da je ovo i godina kada se Kuba otvara svijetu te Europska unija i Sjedamečke države čine sve što mogu kako bi došlo do većeg političkog i otvaranja Kube. Kako bi to bilo moguće. Kinu dočekujemo sa raširenim rukama, bilo bi mislim i dobro kada bismo mogli na isti način e, dočekati kubance. Dakle, moje pitanje je obučeno vaše organizacije. Kako možemo pomoći tim važnim državama. To su države koje su iz različitih razloga važni. Jedna je važna zbog zbog političke simbolike, a druga je važna zbog svoje ekonomije. Mi kao europljani možemo ulagati u turizam u Kinu, ali kod Kube stvar nije toliko jednostavna kako tu stoje stvari. I tu naravno moramo pokušati, naći neko rješenje i tu naravno moramo tražiti isto tako i tu uzajamnost u odnosu. Hvala vam. I gospodine glavni tajniče, izvolite, imate riječ. Imate samo tri minute, ali eto. Imamo tri sudionika i tri minute. Hvala. Hvala vam na ovoj e, zanimljivoj mogućnosti da vam se obratim. Mislim da možemo i češće imati ovakve sastanke, to je bila jedna ideja, možda jednom u tri mjeseca ili jednom u pola godine to napravimo, to je vrlo važno, po mojom mišljenju vrlo zanimljivo. Što se tiče ovog prvog pitanja, jedne od dviju snažnih e, Klaudija, slažem se da je sigurnost jedan od glavnih izazova u našem životu, a i obrazovanje, kao što ste spomenuli, već imamo zakladu Tamis u Andori i proširit ćemo i aktivnost e, tog sveučilišta. To je povezano sa to je zaklada koja je povezana s obrazovanjem i želimo iskoristiti tu platformu e, za radinim svijetom. Imali smo vrlo zanimljiv sastanak u Portugalu. Po prvi put sam posjetio Portugal i to je doista bilo izvrsno zato što Portugal e, ima vrlo dobre rezultate što se tiče obrazovanja. To ćemo otvoriti prvi obrazovni centar u Estrolilu, uz podršku portugalske vlade i to će biti, mislim, prvi primjer s kojim ćemo pokazati kako možemo promicati i stvoriti doista snažne i dobre obrazovne centre. Što se tiče velike količine podataka, nažalost nemamo nikakav odjel koji se bavi novim tehnologijama. Mi ću vrlo otvoreni reći vam da prvi korak koji bismo poduprijeti je to da na temelju nove strukture koju ćemo predstaviti izvršnom vijeću u svibnju, ali već i prije toga ćemo zapravo dakle, provesti tu ideju i osnovati poseban odjel za digitalizaciju i za provedbu digitalne agende unutar naše organizacije. To će nam biti nešto novo, ali bit ćemo jako brzi i siguran sam da će tu biti mnogo zajedničkih i zanimljivih stvari e, koje imamo i s vama. Vi ste jako napredni, postoje mnoge države koje su već dosta napredovale u tom smjeru i s njima mislimo snažno surađivati. Što se tiče ovog vašeg pitanja, vrlo zanimljivog pitanja, Mi imamo i visoku potražnju od strane kineskih ulagača, imamo isto tako i e, skube visoku potražnju i upravo Španjolce to zanima, dakle 80% europskih poduzeća koje Kuba zanima su španjolska poduzeća. Tu je naravno došlo do velikih promjena što se tiče kvalitete turističke ponude na Kubi. Mi analiziramo koje su to buduće mogućnosti sada. Mi podupiremo, podržavamo sve prilike za ulaganje i pripremamo projekte te surađujemo zajedno sa državama koje to žele kako bismo im omogućili ta ulaganja. Jer Mnoge turističke države trebaju podršku s tim u vezi, a naša je uloga upravo ta da omogućimo ulaganja, da to ostvarimo. A Dakle, što se tiče vašeg pitanja o Kini i Kubi, mislim, ne znam točno što bih vam sad odgovorio, ali mogu vam samo reći da smo mi svakako na strani država jer prioritet je naravno taj da sve države koje su članice u našoj agenciji mogu ostvariti svoje potrebe, da ih e, oni definiraju, analiziraju i da onda na temelju te analize i možemo u tome pomoći. Mi se stalno bavimo s time da vidimo pomoću analize koje su mogućnosti pojedinih država u turističkom sektoru. Još jedna stvar, to sam zaboravio. Nama je potrebna vaša podrška, potrebno nam je više država članica, pogotovo iz Istočne Europe u našoj organizaciji. To je evo sada nešto što nas osobno zanima sa strane naše agencije. Mi bismo rado imali više europskih država među državama članicama naše organizacije. To bi doista bilo izvrsno. Razmišljamo isto tako sada i o nekoj komunikacijskoj strategiji, o tome kako možemo izgraditi odnose s vama, ali možda biste nam vi mogli biti tu od pomoći. Hvala. Najpša hvala, generalni tajniče. Ovo je bio naš prvi susret na službenom sastanku odbora TRAN i radne skupine za turizam. Nadam se da ćemo imati i drugih susreta. Zoltane, nećete imati kasni prijevod? Evo, spravi mađari, dakle, govorit će engleski. Claudia Montero govorila je o značaju dobre mjere svog po svijetu. Želim vam ukazati na ovu odličnu seriju koja je izdana uz podršku Europske komisije pod naslovom Europski kratkoročni turistički trendovi. Dakle, to objavljuje Svjetska trgovinska organizacija svakog dvomjesečno. Prošle godine imali smo šest brojeva ovog odličnog izdanja. Ovo je prvo ove godine i želimo po cijelom svijetu, dakle i osobito u Europi, pomoći da se bolje razumije turizam. Toliko hvala. Hvala vam Zoltan, dragi kolege. Moja dužnost je zaključiti sastanak radne skupine za turizam, no molim vas nemojte zaboraviti da sutra imamo događanje od povijesnog značaja u Europskom parlamentu i molim vas da svi nazočite tom sastanku s nama, sa predsjednikom Tajanijem, sa gospodinom Pulikašvilijem u 4 sata, je li točno? Tako je. Sutra, dakle, u 4 sata da se podne. U kojoj dvorani? Dvorana B, 5B001. Ovo će biti ceremonija potpisivanja od povijesnog značaja, dakle između Europske unije, odnosno Europskog parlamenta i Svjetske turističke organizacije. Molim vas da dođete na taj sastanak i pozivam vas također i na sljedeći sastanak od Bratran i još jednom eh, generalno tajniče Povika Švili, hvala vam na vašem dolasku.